sjedate. Što se tiče e, odluka nekoliko odbora u e, e, Dobila sam zahtjev od Goja, Engel, Aldea, EKR-a e o odluci e, odbora KULT da uđe u međuinstitucionalne pregovore na osnovi izvještaja o službi e, audiovizualnih medija. promjena realni izvjestitelji Sabine Verheyen, Petra Kamerveld. E, glasanje će biti sutra. E, što se tiče odluka INTA, ITRE, IMKO, PEŠ i LIBEA, e, da uđu u međuinstitucionalne pregovore, dobila, nisam dobila nijedan zahtjev